Good morning, ladies and gentlemen. Dobro jutro, dame i gospodo. Počet ćemo naš sastanak. Good morning. So the first point on the agenda is to Prva točka dnevnog reda jest usvajanje dnevnog reda ako nema primjedbi na sadržaj. Svi se slažu s dnevnim redom. Hvala vam lijepa imam nekih priopćenja. Prvo, želim zaželjeti dobrodošicu novo izabranim članovima našega odbora i naglasiti da je neka tradicija tako e, su mi rekli jer ja sam nova u ovom odboru. Dakle, bila je tradicija ovog odbora da postoji dobra suradnja između klubova koji zaista rade na tomu da se E, promiče dublje unutarnje tržište na korist kako građana, tako i poduzeća. To je naše poslanje. Drugo priopćenje mogu vam reći da se ovaj sastanak prenosi uživo na internetu i isto tako imate aplikaciju e-sastanak i meeting na vašim e, računalima i laptopima, jer kao što znate ovaj odbor radi potpuno bez papirnatih dokumenata. Treće, drago mi je što vam mogu pokazati naš e, informativni bilten. Vjerujem da ste dobili u vašim poštanskim pretincima. Vidjeli ste taj e, buletin koji je dobar sažetak onog što radimo. Postoje također poveznice na relevantne dokumente. To je sažetak našega posla i svakako priprema e, onoga što je na dnevnom redu. Radi se o stotinu i drugom broju informativnog e, biltena koji je također na raspolaganju na internetu. Četvrto priopćenje mogu najaviti da je glavna uprava za unutarnju politiku pripremila jedan paket dobrodošlice za naš odbor koji, je koji su podijeljeni članovima. E, radi se o informacijama o ulozi i radu ovoga odbora, to je sažetak prošlog i sadašnjeg posla koji je na dnevnom redu. I posljednje priopćenje mogu vam reći da će e, sastanak konferencije predsjednika koji je održan jučer bio je to konstituirajući sastanak gospodin Tajani koji je bio predsjednik afka je izabran kao predsjednik e, predsjednika odbora i pozvao je predsjednike odbora za e, podnošenje preporuka o nedovršenom poslu kao i prijedloge za saslušanja za povjerenike ispričavam se, ne za povjerenike, to je pogreška, nego druga e, saslušanja ovom odboru do kraja ove 2019. godine i to do 5. rujna je dakle rok za podnošenje prijedloga i preporuka za o nedovršenom poslu i o predloženim saslušanjima. Isto tako e, e, pozvani smo da dajemo prijedloge za prijedloge do prvog desetog podnesemo naše prijedloge za saslušanja za prvu polovicu 2020. Dakle, peti rujna za, e, za kraj ove godine i do prvog desetog za prvu polovicu iduće godine. Treća točka dnevnog reda jest odobrenje zapisnika. Mogu li pretpostaviti da se odbor slaže i odobrava za, e, zapisnik? Radi se o sastanku od 1. i 2. travnja ove godine. Hvala vam. Time dolazimo do četvrte točke dnevnog reda, a to je razmatranje odbora o nacrtu izvješća e, proračuna za 2020. godinu. Odlučili smo na sastanku koordinara 18. srpnja da će e, obnova, dakle RE, biti e, nadležna za, ovaj, za ovo izvješće. Rad je započeo tijekom prethodnog saziva parlamenta eh, od strane Alda. Gospođa Han je izvjestiteljica i podsjećam vam Podsjećam vas da je to paralelno s postupkom o amandmanima na proračun koji potpadaju pod odgovornost našeg odbora i prvo riječ dajem izvjestiteljici gospođi Han. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Prioriteti našeg odbora IMKE su naznačeni u okviru e, e, e, pisma koji je pisma iz travnja ove godine od strane predsjednika ovog odbora prema predsjedniku odbora proračunu gdje je naglasak na carinama pri čemu se također naglašava bolji okvir za mala i srednja poduzeća, mikropoduzeća i druge aktivnosti uzimajući obzir te prioritete kao e, s tajništvom IMKO-a mi smo napravili jedno e, mišljenje e, našega odbora prema odboru za proračun. To je u petak poslano u engleskoj načici, postoji druge i općenito mišljenje jest želimo osigurati da proračun 2020 osigurava produbljenje unutarnjeg tržišta i zaštite potrošača. Želim posebno naglasiti tri teme. Prvo, pristup e, financijskim sredstvima za mala i srednja poduzeća, budući da su ono okosnica našeg gospodarstva, time vam ne govorim ništa novo. Stoga je posebno pozdravljamo e, proračunsku e, liniju 020202 koja predlaže upravo povećanje sredstava za mala i srednja poduzeća kako bi se osiguralo da ta poduzeća dobe ona sredstva koja su im potrebna za dalji rast ono tema koju je Ursula von der Leyen naglasila u svom govoru pred e, parlamentom, Dakle, mi također predlažemo da se ne usvoje smanjenja sredstava za tu svrhu od strane komisije. Naravno, okruženje za potrošače e, također trebamo promicati e, e takvo okruženje u kojoj su potrošači svjesno, svjesni svojih prava Stoga je e, proračunska linija 330402 važan element. Također, tehnološke promjene, tu trebamo povećati sredstva za e, obrazovanje i edukaciju potrošača. Stoga smo poduzeli e, amandman e, kako bi ne bi došlo do smanjenja sredstava. Što se tiče Carinske unije, Žao mi je što je došlo do predviđanja e, smanjenja e, sredstava za Carinsku uniju u okviru proračunske e, linije 14.02.02. Smanjenje proračuna dovest će do kašnjenja potpunog, potpunone provedbe carinskog, koda, carinskog zakonika koji je potreban. Isto tako uzeli smo u obzir Dakle, svakako želimo proračun koji će pridonijeti zaštiti potrošača, produbljenju unutarnjeg tržišta, a potrebni su dodatni napori tijekom idućih e, tjedana. Također smo e, e, ćemo dati amandmane kako tu ćemo dakle amandman pri čemu se proračunska sredstva zadržavaju na razini 2019. a ne smanjuju. Želim e, podsjetiti 25.7. je rok za podnošenje amandmana za e, mišljenje i 23.7. za proračunske e, amandmane. I e, zahvalna sam na danje primjedbe. Hvala lijepa gospođo Han gledam imali, žele li se koordinatori, odnosno izvjestitelji u, u sjeni javiti za riječ? Hvala, gospođo predsjednice. E, izvjestitelj Sjeni Posviš nije mogao danas, e, nije mogao biti ovdje, nije na odmoru, radi na jednom drugom e, mjestu, stoga se obraćam u njegovo ime vezano o, za izvješće kolegice Han. E, radi se o slaganju sa glavnim e, e, činjenicama vezanim u izvješću, pri čemu se naglašava snažne politike zaštite potrošača i mi kao klubi i RIGIRŠI zapravo podržavaju povećanje sredstava za sve one elemente za koje je nadležan INKO. No, kod nas se ne radi o zapravo trošenju novca, nego o tome da se zaista ostvari jedinstveno tržište i nastavit ćemo sa sa tim ciljem. Također želimo pridonijeti ovome e, izvješću koji će zapravo odraziti naše prioritete. Prvo, želimo više naglaska na daljnji razvoj jedinstvenog digitalnog e, tržišta, pri čemu se prate novi, e, novi problemi koji se javljaju i daju preporuke za politiku. Želimo naglasiti potrebu za borbu protiv nepoštenih trgovačkih praksi kao koji je jedan od oslonaca borbe i zaštite potrošača. Tu svakako podsjećam na posao koji je obavljen ovdje u odboru i na plenarnoj sjednici u travnju. Također smatramo da je važno povećati e, financijska sredstva za program Carine 2020 koji našim carinskim tijelima e, u cijeloj Europskoj uniji, ne samo zbog Brexita, omogućuju da razmjenjuju informacije, najbolje prakse i osiguravaju se također financijska sredstva za nabavu, odnosno održavanje različite opreme koje su potrebne carinicima u njihovom radu. I treće, želimo naglasiti važnost jedinstvenog tržišta za usluge i tu pozivamo Europsku uniju da stavlja na raspolaganje dodatna sredstva za ostvarenje jedinstvenog tržišta usluga, posebno kada se radi o novim i inovativnim uslugama. Također, s veseljem očekujemo suradnju sa e, novim, e, novom izvjestiteljicom, gospođom Han. Ima li još javljanja za riječ? gospodine Howard. Hvala, gospođo predsjednice. Također zahvaljujem izvjestiteljici što je preuzela ovaj dosje i e, napravila nacrt e, izvješća kao klub e, socijalista. Mi imamo zajednički stav sa izvjestiteljicom. Radi se naime o prioritetima našeg odbora kada se radi o proračunu za 2020. Važno je shvatiti da nacrt proračuna kako ga je predstavila komisiju samo predstavlja mali, malo nominalno e, e povećanje, dok se u stvarnosti zapravo stvari zadržavaju na istoj razini. E, zapravo se radi o smanjenju sredstava posebno rad IMKOA je posebno važan za ostvarenje jedinstvenog tržišta, budući da je on u samom središtu Europskog parlamenta i potreban je danji dosljedan rad kako bismo uklanjali prepreke za kretanje roba i usluga. To se ne može napraviti bez učinkovitog carinskog sustava i bez snažnih standarda zaštite potrošača. E, kojima mogu, e, u koje moje imati povjerenje i građani i poduzeće, stoga je dobro da se prepoznaje važnost tih stvari u proračunu za 2020. godinu. Kao stalni član odbora e, za proračun ja sam svjestan ograničenja višegodišnjeg financijskog okvira i komisija je pokušala zapravo zadržati dobru razinu financijskih sredstava za upravo te prioritete zaštitu potrošača i mala i srednja E, mala i srednja poduzeća. E, žao nam je što je došlo do smanjenja sredstava u proračunskoj razini e, sredstava 0,2, 0,3, 0,1 i u smanjenju prava potrošača kao i smanjenju sredstava 0,2 a to je poboljšanje pristupa financijskim sredstvima manjim i srednjim poduzećima. To su sve prioriteti za naš klub. Mi bismo željeli da to ponovno bude uključeno u raspravu proračuna za iduću godinu. E, također bismo željeli naznačiti er, proračunsku liniju 14.02.01 povećanje sredstava za ostvarenje Carinske unije gdje je predviđeno e, povećanje od 4% u odnosu na e, proračun za 2019. godinu dolazi do odgode e, pro ostvarenja carinske unije u nekim državama članicama i tu bih e, pozdravio da nam Europska komisija objasni zbog čega to predlaže. Zahvaljujem svim kolegama i komisiji na ovom radu, a također ću podnijeti svoja amandmana i kako bi osigurao da naše prioriteti, prioriteti naše, našega kluba budu odraženi i u ovome mišljenju. Hvala vam lijepa, gospodin Havac, gospođo leze. Hvala gospođo predsjednice. Za zelene mogu reći da pozdravljamo nacrt e, mišljenja što odgovara upravo našim e, prioritetima. Želimo naglasiti da ambiciozna politika zaštite potrošača zahtijeva e, odgovarajuća sredstva, posebno kada se radi o praćenju tržava i želim naglasiti da modernizacija carine i sredstva za to ne smiju biti smanjena. Stoga, E, očekujemo suradnju s izvjestiteljicom u tom smislu. Gospođi Žiron dajem riječ. Merci, madame la présidente. Hvala vam, gospođo predsjednice. Hvala, gospođo na vašem izvješću koje je vrlo bogato, vrlo detaljno, jako dobro napisano no nažalost dosta je nepotpuno i mi već sada žalimo za time što nam se ne sviđa sam oblik tog nacrta i rado bismo zamolili taništvo da to ispravi. Imamo um, izvješće o proračunu, nemamo sam proračun što je za nas eh, dosta problematično E, kako bismo pronašli argumente i rješenja s kojima bismo vam mogli pomoći da e, poboljšamo taj proračun i da konkretno doprinosimo aktivnostima ovog odbora. Što se tiče točaka 3 i 4 u izvješću, istina je da moramo sačuvati, i to je naš prioritet, e, interes potrošača, trebamo uvećati njihovu sigurnost, njihovu razinu informiranja, bilo da se radi o internetu ili drugdje. To je doista za nas sama srž naše politike zaštita potrošača. A vidimo svaki dan da se to ugrožava. Imamo primjerice CETU i vidimo da je dosta teško e, da naše tržište ne bude poplavljeno različitim vrstama mesa, što će e, utjecati na primjerice e, daljnju degradaciju sektora uzgoja goveda. Zaštita potrošača se dakle opet isto tako s time oslabljuje. A što se tiče nelojalne konkurencije, to je vrlo važna tema. Mi ćemo svakako podržati sva ona gledišta koja e, idu protiv tog fenomena. Žao nam je što je proračun koji je e, posvećen za e, Carinsku uniju sada isto tako ovdje pod prijetnjom mislimo da zaštita potrošača kreće upravo od toga, od zaštite granica, od zaštite naših proizvoda i trenutno moramo nažalost glasati protiv tog izvješća. Hvala vam. Hvala vam lijepa, gospodine Bilan. Hvala lijepa. Eh, izvjestitelj u sjeni ECR, gospodin Južica, on nažalost nije danas mogao biti s nama, stoga je eh, moli da primimo njegove isprike i u im se ja obraćam. Gospodin Južica prvo zahvaljuje izvjestiteljici na njezinom kratkom i vrlo jezgrovitom izvješću i on smatra da je upravo unutarnje tržište jedno od velikih postignuća Europske unije i želi upravo naglasiti te aspekte unutarnjeg e, tržišta koji trebaju biti poboljšani, a to je e, unutarnje tržište uslugama i digitalno tržište. Što se tiče e, potporu pristupa financijskim sredstvima za mala i srednja poduzeća i povećanje sredstava za kozme, gospodin Žica predlaže E, da se koristi načelo vrijednost za novac. Ne radi se samo o tome koliko se novaca troši na određenu e, stvar, već i to kako se to odvija. Gospodin Ježica također predlaže da se usredotočimo na e, mjerenje učinkovitosti potrošenog novca i želi da se također to uključi u oblik e, odgovarajućih amandmena. Gospodine e, Južica također zahvaljuje izvjestiteljici na njezinom poslu i e, s veseljem očekuje buduću suradnju. Hvala gospodine Bil, gospođa, Hvala vam, gospođo predsjednice, hvala izvjestiteljici na radu. Ja bih samo htjela shvatiti vašu pozornost na točku broj 10 što se tiče pilot projekata Imali smo drugi rok za nove zastupnike poput mene i ova točka me navodi na to da pomislim da će to možda promaći novim zastupnicima. Dakle, samo želim upozoriti zastupnike na ovu točku broj 10 jer mislim da novi zastupnici koji imaju neke predloge vezano uz pilot projekte eh, bi isto tako trebali imati tu mogućnost da to učini. Dakle, to se tiče samo točka broj 10. Yes, um, Da, ova točka je možda zasebna točka, ne tiče se ove rasprave, ali postoji postupak komisije koji je sada u tijeku i kojeg ne možemo um, izmijeniti, ali dobro da ste to primijetili. Gospođa Tun. Um, Hvala vam, uh, predsjednice. Ja bih htjela shvatiti vašu pozornost na dvije točke. Jedna točka se tiče uh, pripremnih djelovanja koje smo izglasali ovdje u odboru u proteklom sazivu i htjeli smo provjeriti navodne razlike u kvaliteti proizvoda koji se prodaju na jedinstvenom tržištu. Mi nismo riješili taj problem e, dvojne kvalitete proizvoda u proteklom sazivu, ali smo barem Zahvaljujući e, tom projektu i rasprava koju smo imali i svega ostaloga, saznali mnogo više o razmjeru tog problema. Rezultati ispitivanja koje smo proveli diljem Europe i e, koje nam je prije nekoliko tjedana predstavila Europska komisija ukazuju na to da je ovo problem koji se ne tiče samo onih takozvanih novih država članica ili e, građana koji žive u e, srednjoeuropskim državama članicama već ili srednjoistočnim već svih građana Europske unije. Ako pogledamo kako izgledaju rezultati koje nam je komisija predstavila, onda tu vidimo da je studija ispitala 1380 uzoraka od 128 različitih prehrambenih proizvoda, samo prehrambenih proizvoda iz 19 država članica. A u više od 30% slučajeva su proizvodi predstavljeni kao da su isti ili slični, ali su oni zapravo imali različit sastav. Što to znači? To znači da svaki treći građan Europske unije je e, zavaran e, tim proizvodom. Želim naglasiti da postoji velika potreba da nastavimo raditi na toj temi. Isto tako bismo trebali biti mnogo bolje obavješteni o tome e, koje smo resurse posvetili tome. Mi smo izdvojili resurse za to pripremno djelovanje, a nikad nismo zaprimili nikakvu informaciju o tome kako su se ti resursi iskoristili. E, ovogodišnja sredstva su se trebala e, posvetiti tome da se prošire ispitivanje i na neprehrambene proizvode, poput recimo kemijskih proizvoda, deterđenata, e, proizvoda za bebe, higijenskih potrepština i tako dalje. A kao što znate, postoji još i mnogo više kategorija proizvoda od toga. U našim primjedbama na taj pilot projekt smo naglasili, to je zapravo složili smo se, da bi Europska komisija trebala nas uključiti u radnu skupinu, u takozvani task force, nas, članove ovog odbora. I da bi onda u okviru te radne skupine trebali odlučiti o tome kako će izgledati ispitivanje proizvoda. Nažalost, nismo nikad dobili taj poziv. Druga stvar je ta da je završno izvješće u našem pripremnom djelovanju e, napisano trebalo biti prevedeno na mnoge europske jezike. A kao što vidite, ono je dostupno samo na engleskom jeziku. I stoga ja mislim da bismo trebali e, upitati Europsku komisiju da e, nas izvijesti o tome, nas, članove odbora za unutarnje tržište. Mislim da je to ona prva tema koju sam htjela spomenuti, a netko je već spomenuo točku broj 10 u e, proračunu. E, pilot projekt o e, observatoriju za umjetnu inteligenciju za Europsku uniju je, kao što ste mogli vidjeti, projekt koji je izbrisan iz proračuna zato što će to biti sastavni dio proračuna parlamenta. A sukladno tome, i tu sam se koordinirala sa Ditom Haransovom koja nije ovdje i sa tajništvom, ću i ja e, podnijeti jedan proračunski amandman kako bismo s time naglasili ono što smo mi izglasili u travnju u našem odboru. I ono što sam htjela naglasiti je to da što se tiče te teme doista moramo e, taj projekt učiniti jako vidljivim i da nam je potrebna snažna uloga, snažan doprinos e, članova, članova odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Hvala. Hvala vam gospođo Tun, gospođo Grepini. Hvala vam. Kao prvo, htjela bih vam reći da mi je jako drago da vidim da se svi slažu Mm, oko ovoga. Svi slubovi zastupnika razmišljaju slično, jer kod nas je važno da neovisno o tome s koje ste političke obitelji, da kada se radi o nekim mjerama koje se tiču funkcioniranja unutarnjeg tržišta, da budemo uvijek ujedinjeni. To je vrlo važno i stoga sam setna da su se svi izvjestili u sjeni i svi drugi kolege složili oko toga da je ovo mišljenje o kojem danas raspravljamo, mišljenje gospođa Han, takvo da mora naglasiti e, određene stvari. Ja sam ga danas ujutro pažljivo e, pročitala, već sam pripremila neke amandmane i ne smijem zaboraviti na rokove. Do 30. srpnja možemo podnijeti i proračunske amandmane. Htjela bih naglasiti da sam ja izvjestiteljica za e, paket e, o carinama, da će pregori započeti u studenom. I ako ne uspijemo nametnuti naše prioritete, ako ne uspijemo nametnuti povećanje proračuna i povećanje proračunske linije 14.02.01 za Carinsku uniju, da nećemo uspjeti poboljšati e, unutarnje tržište. Zato što carine osiguravaju pravilan ulazak e, proizvoda na unutarnje tržište. Tu trebamo imati pravedno natjecanje e, vanjskih proizvođača sa proizvođačima na unutarnjem tržištu. Trebamo imati zaštitu potrošača također a budući da smo već nekoliko puta morali odgoditi provedbu e, ovih mjera i da još uz to vidimo da imamo i prijedlog da se e, srežu proračunska sredstva za te mjere, a govorili smo i o laboratorijskim analizama, uzimanju uzoraka i tako dalje. Mislim, ako se s tim nastavi, doći će doista do negativnih posljedica. Ja sam poduzetnica ja sam više od 30 godina radila na tržištu i vidjela sam kako izgleda tržišno natjecanje kada proizvodi stižu na tržište koji nisu eh, dobro kontrolirani, koji nisu podvrgnuti istim eh, strogim mjerama kao proizvodi Europske unije. I stoga želim zamoliti odbor da ona osoba koja će pregovarati s vijećem o tome da se zalaže za povećanje sredstava za Carinsku uniju moramo u svakom slučaju imati snažno stajalište u pregovorima s I zadnja stvar koju bih htjela reći, a kolegica Roza Tun je to već spomenula. Moram reći da sam iznenađena da ova studija koju smo mi naručili, koju je zapravo naručila Europska komisija, da je provedena samo u 19 država članica. Prije nekoliko godina ja sam e, bila jedna od onih koji su pokrenuli tu raspravu. E, o tome smo i glasali u Strasburu na jednoj od zadnjih plenarnih sjednica. Htjeli smo izmijeniti dvije direktive s tim u vezi i shvatili smo da postoje razlike na, e, između proizvoda na unutarnjem tržištu. Moj bi prijedlog bio da odbor IMCO pošalje Europskoj komisiji zahtjev da se nastavi s tom studijom u svih 28 država članica, da se prošire kategorije proizvoda koje će se testirati, da se testiraju i e, e, igračke, predmeti za bebe, kemijski proizvodi i tako dalje. Naravno da nam je potreban i proračun za te studije, a želim da rezultat pritom bude sljedeći. Da imamo neki konkretni rezultat, da primjerice izmijenimo direktivu i da onda s time se pobinimo da doista imamo situaciju gdje E, potrošači neće biti obmanjeni e, zbog tih proizvoda gdje će proizvodi biti jednako zapakirani, a zapravo će biti različiti. Treba nam e, pravedno tržišno natjecanje. Ako neki proizvođač ima ispravan proizvod, a neki drugi proizvođač ima lažan proizvod, onda jednostavno nemamo pravedno tržišno natjecanje zato što će oni za ta dva proizvoda tražiti jednaku cijenu. Znači moramo zatražiti, ako se sa mnom slažete, da Europska komisija proširi tu studiju sa 19 na svih 28 država članica i također da se proširi spektar proizvoda koji će se testirati. Hvala. Hvala, gospodin Montif. Hvala vam, gospođo predsjednice. Zahvaljujem predsjednici na uh, revnom radu. U e, mišljenju e, kažemo da smo za e, povećanje proračunskih sredstava za naše prioritete i to možda i jesu prioriteti u sveukupnom proračunu Europske unije, ali Europska treba živjeti u pravom svijetu. Vlade, čak i supranacionalne vlade, nemaju novca. Imaju samo onaj novac kojeg uzimaju od ljudi, poput mojih birača u, u severoistočnoj e, Engleskoj. E, nakon što Engleska izađe iz Europske unije, e, Europska unija će, ostati bez otprilike 13 milijardi eura godišnje. A vidimo da trenutno imamo u europskom gospodarstvu stagnaciju, slab gospodarski rast. To je zapravo stvarni svijet. Ja ne vidim uopće da se mijenja put u kojem Europska unija ide i e, pozivam e, uvažene parlamentarne zastupnike da e, povećanje proračuna, neovisno o tome koliko su nam važni ti prioriteti, da nije realistična opcija za parlamentarne zastupnike niti za građane nacija u Europskoj uniji. Hvala, gospodin Damija. Hvala vam gospođo predsjednice. Želim samo naglasiti e, poduzeća koje se bave uslugama. Ja sam e, sigurna da su oni tu negdje u tom mišljenju, ali e, mala se poduzeća i mikropoduzeća čine od njih 75% se bave uslugama. Da, mjere za, za carinske aktivnosti su vrlo važne, to se tiče robe prije svega, ali ljudi poput e, putničkih agenata, poput e, e, onih koji nude usluge u prijevozu, dostavi hrani i tako dalje. To su poduzeća koje jako dobro uspijevaju u čitavoj Europskoj uniji. Oni rastu. Digitalne usluge su pod digitalnim zakonodavstvom, ali nisu u potpunosti obuhvaćene s time. To nije dovoljno. Ono što nam je potrebno je jedan poseban paket za poduzeća koje se bave uslugama jer je to ono mjesto gdje svi ti ljudi rade. Hvala. I e, druga intervencija, gospodina Švaba. Hvala vam, gospođo predsjednice, ovaj put e, govorim u vlastito ime, zato sam se usudio zatražiti još jednom riječ na kraju. Hvala vam što ste mi dali riječ. Mislim da je ovo bila vrlo zanimljiva razmjena gledišta što se tiče ovog dosijeja i e, siguran sam da će naša kolegica Han učiniti sve što može kako bi Miša Nimkoa snažno zastupala u pregovorima s drugim odborima. I kao drugo želim reći da mi trošimo mnogo malo novca, a da imamo jako dobar rezultat, ne samo na području Istočne Engleske, već u cijeloj Europskoj uniji. Stoga ako želite trošiti i uložiti svoj novac, najbolje je to učiniti u ovom odboru. I stoga želim su kolegama iz uh, Ujedinog kraljevstva. I kao drugo, želim reći da imamo mnogo studija, mnogo pripremnih djelovanja uh, trenutno koji se odvijaju u Europskoj komisiji. A ova studija o dvojnoj kvaliteti proizvoda koju ste spomenuli je vrlo jasna. Većina onoga pa i u komunikacije ovog odbora, što se smatra da se događa, nije u toj studiji. I stoga bismo trebali možda pozvati autore te studije kod nas da detaljno vidimo što je u toj studiji i što je ta studija doista saznala, a ne samo da koristimo neke postotke eh, s kojima možemo eh, opravdati vlastito mišljenje. Možda bismo mogli imati jedan radni sastanak e, kako bismo saznali o toj studiji, kako bismo znali kako možemo bolje raditi i eto to je zapravo sve. Hvala vam gospodine Švab, e, sigurna sam da možemo prihvatiti taj prijedlog, o tome ćemo razmisliti na sljedećem sastanku koordinatora primjerice. Sada ću dati riječ ponovno izvjestiteljici Han. Hvala vam lijepa na povratnim e, informacijama, na komentarima. Velo mi je drago da vidim da imamo toliko mnogo zajedničkoga i da se krećemo u istom smjeru. Veselim se vašim amandmanima. Samo da vas posjetim na rok. Dakle, rok je sutra za amandmane na nacrt mišljenja i onda možemo to sve uzeti u obzir kao i e, proračunske amandmane. Hvala vam na suradnji. Hvala vam, gospođo Han. Dakle, ovo je bilo razmatranje i stoga nam ništa drugo ne preostaje učiniti što se ovoga tiče, ali samo ću vas doista um, podsjetiti na rokove za amandmane, dakle sutra u 12 sati 24. srpnja na mišljenje, a što se tiče proračunskih amandmana tu je rok utorak 30. srpanj. To je drugi rok. Hvala vam lijepa. Onda zapravo s time dolazimo do sljedećeg dijela našeg sastanka, tu se radi o glasanjima. Kao prvo, što se tiče Delegiranja ovlasti na koordinatore prema pravilu 214. stavak 2. E, tu smo e, rekli da će odbor delegirati određene ovlasti na koordinatore, prije svega što se tiče postupka dodjeljivanja e, i dosija imenovanja izvjestitelja. I tu sada otvaram glasanje. Glasanje je završeno. person? E yes, there's one member of e Jedan uh, glas uh, iz EPP-a previše, dakle zapravo dvije osobe koje nisu trebale glasati, možda zamjenski članovi. Sada je u redu. Evo, zatvaram glasanje. How So, 42 in favor. 42 za, niti jedan glas protiv, niti jedan glas suzdržan. Hvala vam lijepa. Sljedeće glasanje tiče se predloženog rasporeda sjednica za preostali dio 2019. godine. To je dobar prijedlog, da, možemo tome glasati zajedno sa sljedećom točkom koje je odobravanje jezičnog profila odbora. Glasamo zajedno o tim dvijema točkama. Otvaram glasanje. E jedan član socijaldemokrata i jedan član EPP-a previše. EPP je sada u redu. U redu, zatvaram glasanje. 41 za, niti jedan glas protiv, niti jedan glas uzdržan. Hvala vam. I e, zatim vrlo važno glasanje, podvrđivanje preporuka koordinatora o nedovršenim poslovima. Otvaram glasanje. The Zatvaram glasanje. Tu imamo 39 glasa za, jedan protiv i jedan suzdržan. S time smo završili s glasanjima, a to nas onda dovodi do točke razno. Ako nema ničega, onda vam mogu samo najaviti da ćemo sljedeće sjednice održati 2. rujna u 3 sata popodne ovdje u Briselu. Te ćemo jako naporno raditi, e, jer ćemo raditi i cijelog 3. rujna. Hvala vam lijepo i e, ugodan odmor.